Evo, nastavljamo sa sjednicom. Zapisnik jučerašnje sjednice i usvojeni tekstovi su na raspolaganju. Ima li neko kakvih prigovora? Vidim da to nije slučaj, prema tome je protokol usvojen. Imamo još jednu najavu.